Sada je na dnevnom redu izvješće zastupnika Lange na posredovanju u osiguranju. Odmah dajem riječ izvjestitelju, zastupniku Langenu. Imate četiri minute. Na. Ja, vielen Dank, Frau Hvala gospođo predsjedavateljice, draga kolege i kolegice, gospodine povjereniče. Dopustite se prvo zahvalim na dobroj suradnji koju smo imali. Mi smo na tijekom mnogih e, sastanaka pripremali ovaj dokument e, odbora. Mislim da smo uspjeli napraviti verziju koja je dosta izbalansirana i u korist potrošača kako bismo omogućili donošenje direktive Ruskog parlamenta i vijeća o posjedovanju osoba osiguranju. Kao prvo, e, potrošači, posrednici osiguranja i male osigurajuće društva ovime zapravo dobivaju e, primjenjive odredbe. Kao drugo, ovim se i jačaju pravo potrošača da dobiju informaciju o, e, dakle, o samim posrednicima osiguranja, potom od postiže se veća transparentnost za potrošače. Nadalje imamo izbalansiran kompromis koji koji treba spriječiti pogrešno informiranje od strane posrednika osiguranja. Osim toga se uvode dodatne dokumente koji, koji će se informirati potrošači o uvjetima osiguranja, uslugama osiguranja i njegove cijeni, na temelju čega se može lakše usporediti ponuda. Osim toga, za osiguravajuću branšu u cijeloj Europe navodimo nove obveze kojima treba postupati. Prema tome, u razdoblju od pet godina e, treba e, se uložiti, dakle 200 sati i to je možda jedan tjedan godišnje dakle propisana dodatna edukacija za sve posljednjeg osiguranju. Potom imamo još jedno poglavlje koje smo dugo raspravljali, a to su investicijski proizvod na temelju osiguranja. Tu dolazi do izmjene direktive o MIFIT-u, međutim moraju se uzeti u obzir sve posebitosti ugovora osiguranja kako bismo osigurali dosljednost zakonodavstva kako bi svi financijski instrumenti bili podjednako regulirani, kako bi to bilo utvrđeno također u zakonodavstvima, kako se ne bi stvorili dodatni spekulativni financijski instrumenti. To je bio naš cilj. E, financijsko tržište ima određene svoje specifičnosti, no mora se postaviti, pojedini financijski instrumenti moraju se također razlikovati. Ovaj prijedlog uzima u obzir takve razlike te potrošaču pruža transparentne informacije mi smo unijeli također svjetlost i u područje plaćanja provizija. Postoji tu i želje za i transparentnosti. Potrebno je ojačati prava potrošača kako bi se eh, postigla ta potpuna transparentnost kada je riječ o troškovima, kada je riječ o instrumentima ulaganja. Također smo pojednostavili odredbe o vezanim i objedinjavanju usluga, te također smo unijeli zajedničke obveze za investicijske proizvode osiguranja. Ja sam ja sam e, u sve ovo, nadam se, uspio ostvariti u sa e, svojim kolegama, e, iako će se ovdje sigurno uložiti prijedlozi izmjena i nadopuna ili također glasovanje u dijelovima, nadam se da smo ipak uspjeli postići cilj, željeni cilj našeg rada. Hvala vam, reći, ima povjerenik Barnije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 Ovdje je riječ o e, direktivi o posredovanju osiguranju. Kao što je gospodin Langen već rekao, riječ je o e, informiranosti potrošača pri donošenju odluka kada je riječ o troškovima. To je vrlo važno za obitelje, ali također i za srednje mala poduzetništva. Dobiti informaciju o rizicima je također vrlo važno. E, dakle, riječ je ovdje o informiranosti potrošača, a koje se govori u ovom prijedlogu direktive. Riječ je o transparentnosti, upravljanju rizicima, e, sprečavanju sukoba interesa i stoga mislimo da je ovo korak u pravom smjeru. Posredovanje u osiguranju to je tržište kojima vladaju mikropoduzeća i srednje e, i, mali poduzetnici. To tržište ima svoje posebitosti i u tom kontekstu komisija je se odlučila za pristup minimalne harmonizacije. Taj pristup je često izložen kritici. Kaže se često da Europska unija pokušava previše toga harmonizirati, no ovdje zapravo mi samo postavljamo okvir, a državama članicama pružamo fleksibilnost da taj okvir prilagodi svojim nacionalnim posebitostima, stoga zahvaljujem svim zastupnicima i svim onim koji su sudjelovali u izradi ove, prijedloga ove direktive. Zahvaljujem i gospodinu La E, jer je bio iznimno angažiran e, po pitanju ove teme. Također zahvaljujem i izvjestitelju u gospodinu Presetu i ostalima koji su sudjelovali u izradi ovog dokumenta. Znamo da vijeće pomalo kasni e, u svom radu, no nadam se da će na proljetnom samitu, odnosno narednih mjeseci, biti moguće postići kompromis i dogovor način, dakle sve ideje su, osnovne ideje su ostale. Istina, dopustite mi da iznesem dvije točke. S jedne strane želimo ojačati dakle, prava potrošača. Dakle, ovdje je unesen dokument kojim se informira o, e, investicijskim proizvodima osiguranja, ponajprije za malo ulagače Potom e, također ste ovdje htjeli da se omogući e, dakle, pravična konkurentnost među e, sudionicima na tržištu, među svima onima koji pružaju usluge osiguranja ili posreduju u osiguranju. Dakle, područje primjene je donekle proširano. Ako pogledamo u budućnost, u budućim pregovorima moramo paziti da ovo ostane usuglaženo. Naravno, postoje postoji drugi zakonodavni prijedloze koji su trenutačno u izradi. Pri tome mislim prije svega na sljedeće dosje MIFID, to, to, je upravo, dakle koji je upravo usvojen, potom imamo i dakle pitanje, odnosno dosje o izvan e, sudskom rješavanju sporova i slično, dakle sve su to teme koje su usko povezane ne s drugima, ja rado surađujem s vama i sa vijećem e, kada govorimo o ovim temama. E, gospođo predsjedavajuća, ja samo pa mogu pozdraviti ovaj tekst prijedloga direktive o posredovanju o osiguranju e, koji omogućava jedan stabilan kontinuirani okvir na tržištu osiguranja te također jača povjerenje potrošača i e, Europskoj uniji daje okvirna rješenja za ovo tržište koje je bilježi veliki rast. Hvala vam puno na vašem radu, gospodine Lang. Hvala gospodinu povjereniku. Riječ ima zastupnica Stila iz odbora IMKO. Izvolite. Hvala. Hvala sam predsjedateljice. Zahvaljujem povjereniku i izvjestitelju. Um, pa ovaj je... Ovo će osigurati bolju zaštitu potrošača u tržištu osiguranja. Dosta su ovdje zabilježene e, razlike na našem tržištu, naročito kad je riječ o troškovima. Tu ljudi nisu dobro razumijevali troškove, e, što pokrivaju police i na koji način su zaštićeni. Moraju se poboljšati ove praksa Međutim, nisam uvjerena da ova revizija e, obuhvaća sve te aspekte. Htjela bih da je parlament bio malo ambiciozniji kada je riječ o zaštiti potrošača, kada je slijedio upute odbora IMKO. Osim toga, razočarana sam što vidim da ova revizija želi promijeniti e, odredbe koje se tiču alternativnog rješavanja sporova, a o čemu smo se složili ovdje u parlamentu. To je zabrinjavajuće za one zemlje koje imaju bolju razinu zaštite, poput Ujedinjenog kraljevstva. Ovdje bi se uvele obvezujuće mjere u ovom području, te bi ova revizija zapravo smanjila zaštitu potrošača. To zabrinjava naročito zato što bi ostatak Europe trebao dostići najvišu razinu zaštite potrošača, a one zemlje koje su već uznapredovale u tom području ne bi trebale biti spuštane na niže razine. Hvala vam. Eh, Hvala vam. Mislim da zastupnika Lenea nema u vječnici. Dajem riječ govornicima u ime klubova zastupnika, u ime EPP-a riječ ima kolegica Galpelc na dvije minute. Gospođo predsjedavajuća, prije svega želim eh, čestitati kolegi Langenu na ovom uravnoteženom izvješću. i činjenici da on obuhvaća sve dionike u području posredovanja u osiguranju. Mislim da će ovi propisi omogućiti najveću moguću zaštitu potrošača i zaštitit će njihove interese dok e, istovremeno skreću pažnje na rizike i podjelu rizika. Ovi podaci bi zakako, trebali doći do potrošača u točno određeno vrijeme, odnosno prije nego što oni potpišu police osiguranja. Za mene je važno da ukoliko postoje kontroverze, odnosno sukobi interesa, da e, zemlje e, članice mogu zatražiti da posrednici u osiguranju reklamiraju sve usluge, odnosno daju na uvid sve potrebne informacije. Uvjerena sam da, smo imali ove propise prije krize, da smo mogli izbjeći da posrednici u osiguranju prevare potrošače na način što su im davali krive informacije. Mislim da je da su zbog toga i propisi izuzetno važni u ovom sektoru, te bi, da bi oni trebali biti obvezujući. Osim toga potrebno uvesti sustav registracije online. kako bismo mogli nadzirati sustav posrednika osiguranju. Tako bi taj sustav bio transparentni, smanjila bi se birokracija. Ja smatram da je ovo izvješće izuzetno dobro, da ga moramo podržati. I to savjetujem svojim kolegama kada je riječ o glasovanju. Hvala vam. U ime kluba SND kolega Sanchez Presedo. Hvala vam. Gospodine povjereniče, uvaženi zastupnici, prije svega želim zahvaliti kolegama, izvjestitelju drugima koji su surađivali u dostizanju ovog kompromisa. Milijun i dvijesto tisuća osoba radi u sektoru osiguranja. Tamo se e, proizvodi i značajan dio našeg PDP. E, p-a. Uvjeren sam da posredovanje osiguranju treba poštovati međunarodne norme i garantirati poštovanje određenih e, uvjeta. Osiguravateljski proizvodi su vrlo složeni i njima se treba obaviti na profesionalan način i zato je ovaj registar e, vrlo dobra ideja. Osim toga tu je edič etički e, kodeks, te potom potrebno vrijeme za obrazovanje stručnjaka u tom području. To je sve važno kako bi potrošač mogao donijeti informiranu odluku, te biti informirano posljedicama potpisivanja police. Osim toga potrebno je poštovati propise MIFID-a, lojalna konkurencija mora garantirati rješenja u slučaju sukoba interesa. Ono je riječ o složenim proizvodima, kao što sam već e, istaknuo. Međutim, e, potrošač mora donijeti informiranu odluku, mora biti upoznan sa cijenama i savjetima koji trebaju biti transparentni. Hvala vam u ime kluba ALDE, zastupnik Schmidt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 Ovo je dosta osjetljivo političko pitanje, pogotovo kada koje se ovdje tiče posrednika u osiguranju. Pitanje je trebalo i zabraniti provizije, primjer iz Sjedinjoj kraljevini postoji takva zabrana u Švedskoj, to još nije slučaj, to još nije predviđeno. Mi imamo takozvane upfront eh, provizije koje su od samog početka zabranjene, no mislim da je vrlo važno da posrednici u osiguranju uvijek uvijek djeluju u interesu potrošača, te da zapravo e, ne smijemo raditi u tom smjeru da dolazi do stvaranja monopola na tržištu osiguranja. Naravno, prijedlog može ići dalje od ovog prijedloga direktive, tu bi se također i provizije, e, svi troškovi mogli za njih predviti određena ograničenja. Međutim, postoje i zemlje koje smatraju da su potrebna još strože odredbe. E, Gospod gospođo e, predsjedavateljice, sada ću nastaviti na engleskom jeziku. E, ovdje imamo dva matmeta. Jedan od njih je, jeste usklađivanje i MIFID-om, stoga želim postaviti pitanje gospodinu Langenu i povjereniku što to pretočno znači u prakse. Jer čuli smo, ja sam čuo od gospodina e, Gigolda da Amanda Mani 4 i 5 nemaju nikakav utjecaj na predstojeće pregovore o usklađivanju ove, e, ove direktive sa mifit om Čuo sam upravo suprotno od toga. I ako sad uzmemo sve ove amandmane 8.90.11, onda to je zapravo će samo e, otežati sami zakonodavni postupak koji će postati odviše tehnički. Je li, gospodine Langen, gospodine povjereniče, je li dovoljno da sa amandmanima člancima 4 i 5 osiguramo usklađivanje ovog teksta e, sa MIFID-om. Mislim da je to iznimno važno ako e, u sastavljanju e, liste glasovanje za moju skupinu sutra. Hvala. Hvala vam u ime kluba zelenih kolega Gigold. Drage kolege i kolegice, industrija osiguravanja se zapravo razvela jedan od najvećih lobista posljednjih godina. Imamo veliki broj problema zaštite potrošača na ovom području, pogotovo kada je riječ o ulaganju kapitala. I često već imamo zapravo da u okviru mifita a su zapravo određeni proizvodi puno bolje zaštićeni i ova komisija sa ovim prijedlogom e, želi ići korak korak u korak s time. Mi smo uspjeli pronaći kompromisno rješenje gdje su po područjima dodatno štite za prava potrošača. S druge strane se time sa slabi pozicija komisije. No u plenumu se sada iznosi na određene amandmane. Neki su u prilog, drugi protiv za jačanje zaštite potrošača. E, neki podržavaju ono što je postignuto sa mivitom, drugi pak ne. Stoga molim vas da uzmete u obzir da je naše cilje zapravo zapravo postići ravnopravnu konkurenciju između bankarskih financijskih instrumenata i proizvoda osiguranja. To je ono što trebamo sutra postići. Tu nije dovoljno samo staviti uvodnu izjavu, jer onda se to neće promatrati na isti način kasnije u triologu. I stoga molim sve kolege i kolegice da se ponovno još nam vrate na ovo pitanje usklađivanja. Hvala. Eh, Hvala vam. Ukoliko nema zahtjeva za javljanje za riječ, ponovno dajem eh, riječ povjereniku Brnijevu. Izvolite. Eh, merci, madame la Hvala vam. Biću kratak. Zato što su ove primjedbe bile uglavnom vrlo dosljedne uz isticanje nekakvih problema. Što se tiče standardne zaštite potrošača, riječ je o važnoj temi o kojoj moramo razgovarati na trijalogu, to je zbog usklađivanja sa drugim tekstovima. Međutim, ne smijemo smetnuti suma poseban karakter osiguravateljskog sektora. Slažem se sa kolegicom Gal Pelc da ukoliko postoje ova pravila u drugim sektorima koja svi poznaju jer smo na njima mnogo radili. Ukoliko ne bi postojali ti mehanizmi koji se tiču kontrole, zaštite potrošača i slično, ne bi došlo do mnogih kriza s kojima su se morali suočiti. Da smo imali ove, ova pravila prije krize, tada bismo zasigurno u, u izbjegli određene scenarije, određenu prodaju sumnjivih proizvoda koji su naštetili kako investitorima, tako i potrošačima. Kao što je rekao kolega Sanchez Presedo, informirana odluka je od izuzetne važnosti. Treba pronaći tu ravnotežu između slobode ponude i slobode potrošača. Zastupnik Gigold je podržao tekst, hvala mu. Gospodin Schmidt se pozabavio jednom točkom o kojoj se još raspravlja, to je usklađivanje sa MIFIDom, naročito točke 4 i 5. Moramo proučiti ove prijedloge tijekom trijaloga. Jasni su mi razlozi izvjestitelja zašto se ova mjesta tu nalaze, međutim trebamo ih dodatno uzeti u obzir. Ispričavam se gospodine Šmitu koliko nisam dovoljno precizan, ali to sada ne mogu biti jer surađujem po ovim pitanjima sa izvjestiteljem na trijalogu. Hvala vam na pažnji. Grazie. Hvala vam. Dajem riječ e, izvjestitelju. Izvelite kolega Langen. Hvala gospođo predsjedavateljice. Želim zahvaliti kolegama na ovom procjeni ovog prijedloga. Zahvaljujem također i povjereniku. Želim zahvaliti i e, gospodinu Sančezu Pesedo, gospodinu Oli Schmidt, gospodinu Gigoldu, Jugenu Kudla, gospođu Sajler. Mislim e, da e, je uzbrko s različitim pristupima ipak ovdje se razvila jedna fer rasprava. Gospodine e, povjereniče, ovo nekako nije bio postupak brzog odlučivanja. Vaš prijedlog je, e, je star već godinu i pol dana. Dakle, prije godinu i pol, dana mi smo počeli sa pregovorima vijeća još uvijek spava. Pitanje je kada ćemo mi to dovršiti u tom tom trenutku. E, to ne možemo u trenutku reći. Bojim se ne u ovom legislativnom razdoblju, nego tek u sljedećem. Potom Kolegica je rekla da um, ove odredba o rješavanju sporova treba biti e, stroža. Mi smo zapravo samo preuzeli one odredbe iz imoga koje su vezano za E, izvan sudskog rješavanja sporova. Mislim da je to općenito do, da smo na dobrom putu, pogotovo kada kažemo da e, zemljama članicama treba dati tu mogućnost da odu korak dalje e, nego što je to predviđeno direktivom kolega Sanchez Besedo koji je ovdje bio prije svega uključen u izradu odredbama vezano za vezane usluge. Kolega Ole Schmidt ima tu bio djelomično suprotno mišljenja. Mi smo tu pronašli zapravo kompromis koji po mom mišljenju omogućava da tu pronađemo zajedničko rješenje. Potom kolega Šmit je rekao nešto o zabrani provizija. To je mislim da ono što smo sada e, dogovorili zapravo točno. E, kolege zelenih su e, unijeli svoj prijedlog iz izmjene i nadopune. A što se tiče drugih amatmana, amatmana 4 i 5, dakle usklađivanje sa MIFID-om. Ono što smo mogli preuzeti, sadržano je u našim, e, našim tekstovima, u našem prijedlogu, mislim, po mom mišljenju, to je čak i prijedlozi koje smo mi tu iznali, možda čak idu korak dalje i bolje su od onoga što je sadržano u MIFID-u, no moramo sagledati posebitosti koje se to javljaju, te da u te moramo na naglasiti da ćemo, da je to cilj koji ćemo islijediti u našim pregovorima. Ne želimo da se na mala vrata odredbe se unesu u ovaj prijedlog teksta koji nema nikakve veze s ovim, e, s ovim instrumentima osiguranja i stoga zahvaljujem gospodinu Vikulu koji je rekao da će podržati ovaj prijedlog. Naravno, i tu je unesen cijeli niz drugih amandmana od strane zelenih, dakle jedan sam već naveo, e, to je nešto gdje mi kao klub ovdje govorimo u ime kluba ne možemo se složiti s time, a druga izmjena je novi ovaj članak 26a prema kojem EIOPA zapravo može zabraniti određene proizvode na tržištu. Prema mom mišljenju to je zapravo zadatak nacionalnih nadležnih tijela, a ne Europskog nacionalnog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Stoga smo mi skloni tome da taj prijedlog odbijemo, iako mislim da su to zapravo zapravo onako odredbe e, za iznimne slučajeve, o tome smo također razgovarali, o tome ćemo još jednom razgovarati, pa sutra ujutro možemo vidjeti na koji način će naš klub sutra o tome glasovati. Za razliku od zelenih mi imamo dosta velik e, klub zastupnika koji želi dobiti informacije o sadržaju, a ne samo potvrdno klimate glavu. Možda je to razlika između malih i velikih, no sve u svemu želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u izradi ovog prijedloga. Hvala. Hvala vam, rasprava je završena. Glasovanje će se održati sutra i 11.30. Sada je na dnevnom redu izvješće Grostet, treći program djelovanja Unije na području zdravstva. Dajem odmah riječ izvjestiteljici.